Gospođa Francenska Baračun imenovana je za članicu Italijanskog parlamenta stupanjem na snagu 28. veljače 2004. Klaus Hanna Lene je imenovan članom e, e, Europskog e, revizorskog suda. čestitam objema i ova mjesta su sada slobodna mjesto gospođe Baraču i zastupničko mjesto gospodina Leneo. E, naslovi ovog se nalaze u zapisniku ovog e, zasjedanja. Sada dolazimo do promjene dnevnog reda i e,